Ovome je zaključena ova rasprava, glasovat ćemo sutra u podne. Sada na dnevnom redu nam je zajednička rasprava o stvaranju radnih mjesta i malim i srednjim e, poduzećima. Za početak e, riječ dajem gospođi McIntyre, izvjestiteljici i to na četiri minute. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom konstruktivnom radu na mom izvješću. Isto tako pozdravljam ovu zajedničku raspravu koja je u E, skladu sa inicijativom komisije Top 10, koja zapravo potpunjujemo izvješće. Mislim da se svi možemo složiti s time da kako bismo se e, kako bismo riješili problem nezaposlenosti u Europi moramo naći nove načine da stvorimo klimu koja podupire e, poduzeća i koja im omogućuje da rastu i da investiraju. Međutim, to ne trebamo učiniti na uštrb sigurnosti na radu i to želim e, dodatno naglasiti. Moje, ja ne želim smanjiti zaštitu radnika ili, ili smanjiti njihova prava, ali želim smanjiti birokraciju, birokratsko opterećenje kako bi se lakše i e, jednostavnije mogle primijeniti uredbe. Moramo uh, pojednostavniti sva pravila. Pravila moraju štititi radnike, ali istovremeno moraju omogućiti poduzeći da rastu, da inoviraju e, i da stvaraju radna mjesta u Europi. E, mislim da u e, posljednje vrijeme ima e, pozitivnih pomaka kao što je SMI test e, i program Refit, isto tako inicijativa Top 10 u kojoj je otkriveno kojih su to deset zakona Europske unije najproblematičniji za mala i srednja poduzeća. Mislim da je, e, mislim da mogu reći da smo uspjeli postići dobru ravnotežu, postigli smo sporazum po mnogim pitanjima, uključujući i e, pristup financijama, promociju poduzetništva i bolje, e, bolja pravila. Ovo izvješće se temelji na činjenici da, da mala, srednja i mikro poduzeća danas omogućuju 19 milijuna radnih mjesta u privatnom sektoru u Europskoj uniji. I želim odati počas jednoj organizaciji koja se zalaže za mala poduzeća. Radi se o Federaciji malih poduzeća, to je glavna poslovno udruženje u Velikoj Britaniji. I oni u svom manifestu su rekli sljedeće. Poduzetništvo je u središtu konkurentne Europe u svijetu u kojem gospodarstva brzo rastu. Radi se uh, o e, otvaranje vlastitog posla je izazovno i uzbudljivo i pridonosi gospodarstvu i zato države članice moraju uspostaviti klimu poduzetništva u kojem bi poduze, u kojem poduzeća mogu e, biti osnovana, rasti i ostati konkurentna na globalnom tržištu. Radi se o potrebi za ulaganje u vještine, radi se o tome da je potrebno da zakoni budu fleksibilni. Isto tako potrebno je osigurati jednaka pravila i jednake uvjete u svim zemljama Europske unije. Mala poduzeća stvaraju 85% svih novih radnih mjesta i zapošljavaju dvije trećine radne snage i e, važno je načelo, zato je važno primijeniti načelo skromnog pristupa, odnosno e, pristupa malim poduzećima e, u agencijama za zapošljavanje. E, ovo izvješće pokriva brojna područja. Potrebno je smanjiti e, složenost i e, skupoću otvaranja poduzeća. Zatim potrebno je uskladiti vještine na tržištu rada i u svijetu obrazovanja. Zatim, e, ključno je naglasiti da je e, broj ljudi koji žele biti samozaposleni e, spao sa 45 na 37% u prošloj godini. Znači, ali ljudi koji možda nisu uspjeli, ne trebajmo ih otpisati, nego ih se potreba potaknuti da nauče na, vlast, na onome u čemu su pogriješili. Skupa sa 84 drugih zastupnika ja sam podnijela amandman i nadam se da ćete svi podržati taj amandman. Amandman broj 2 podcrtava trend eh, povrata eh, proizvodnje u Europu. Procjenjuje se da bi u sljedećih nekoliko godina moglo se stvoriti 200 tisuća novih radnih mjesta povratom aktivnosti u Europu. Bolja kontrola kvalitete će, e, će e, još dodatno pridonijeti tomu. Mislim da moramo e, ubrzati ovaj trend povrata aktivnosti u Europu i osigurati konkretne korake da se E, da poduzeća e, steknu koristi od ovoga. Mislim da je e, ovo vrlo važno pitanje i veselim se na dolazećoj raspravi. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Rubik. Ja, Dank, äh, Frau Hvala gospođo predsjednice, gospodine Prvniće, drage dame i gospoda. Kao prvo žel, bih htio zahvaliti kolegici McIntyre zato što mislim da je stvaranje radnih mjesta doista vrlo aktualna tema imamo milijune mladih nezaposlenih. U nekim državama članicama samo 5 do 10%, a u drugima čak do 50%. Postavlja se pitanje što možemo dakle, učiniti kako bismo stvorili nova radna mjesta koja su dobro plaćena, koja su zanimljiva, koja su inovativna i koja su krenuta ka budućnosti. Tu prije svega želim zahvaliti povjereniku Tajaniju iz komisije što ste vi pokrenuli ovo istraživanje i gdje ste vidjeli koje su to regulative Europske unije koje predstavljaju našim poduzećima problema, koje su e, one regulative koje uništavaju radnih mjesta. Mislim da moramo tu stvar imenovati pravim imenom. Postoje niz e, regulativa koja upravo tjeraju radna mjesta izvan Europske unije. Od 2008. smo izgubili 8% industrije u Europskoj uniji i postavlja se stoga pitanje zašto ne nastaju nova radna mjesta na zanimljivim područjima. U školi već treba započeti sa time da djeca uče kako da se osamostale, kako da e, se bave zanimljivim aktivnostima, a najveća prepreka je dakako ta kada netko ko je samostalan zatim e, krene zapošljavati druge, svog prvog radnika, svoju prvu radnicu. E, pravnik mora obaviti dug studij ko bi samo napola već pravilno mogao provoditi, na primjer, zakon o radu. I mislim da moramo pokazati da poduzeće s jednom osobom koje zatim zaposli prvog radnika, da je to naravno nešto što predstavlja velik rizik i da se taj poslodavac tu na neki način izlaže velikom riziku. Stoga treba pogledati na kojim područjima možemo s našim zakonodavstvom stvoriti dodanu vrijednost. Dakle, da zakonodavstvo ne uništava radna mjesta, već da zakonodavstvo osigurava radna mjesta. Da li postoji ovdje dovoljno studija o učinku, da li postoji neki test e, malih srednjih poduzeća kao onakav koji se provodi u Njemačku, dakle kako možemo osigurati da e, naša radna mjesta opstanu. Najvažnije i najbolje bi dakako bilo da se zakonodavstvo prilagodi e, tako da stvara nova radna mjesta za budućnost. Dakle, kako možemo mlade ljude, ljude koji su spremni učiniti nešto dodatno, kako njih možemo motivirati. Jesmo li se već usudili malo razmisliti o tome kakve bi poticaje trebali ustanoviti da se neko krene u samostalnost. Kakve poticaje imamo da neki poslodavac uzme svog prvog dodatnog radnika. Tu smo nažalost trenutno u jednom sustavu koji kažnjava, koji ograničava i koji vrlo brzo može dovesti do velikih poteškoća. Prije svega prva, prvi neuspjeh poduzeća je ovdje uvijek vezan uz dosta velik, velik rizik, velike opasnosti dok u Sjedinjim državama je vrlo lako pokrenuti novi posao, pokrenuti novi projekt, ovo je nešto što čovjeka prati u Europi cijeli život, takav neuspjeh. I stoga je ova studija koja se provela nad tisuću poduzeća vrlo zanimljiva. Dakle, možemo vidjeti da poduzeća prije svega na području e, kemije imaju vrlo velike poteškoće. Sjećam se da smo već e, prije istraživali E, koliko je složeno to pitanje i zato što se ovdje prije svega mala i srednja poduzeća lako izoliraju. Oni uopće više nemaju sredstva da, da si mogu dopustiti e, sve što moraju poštivati. Nemaju dovoljno radnika, nemaju dovoljno financijskih sredstava, a ona područja koja izvoze imaju pak veliki problem sa porozom na dodatnu vrijednost vrlo dugo treba čekati prije nego što se taj novac konačno vrati. Mislim da i tu moramo e, vidjeti kakve transparentne mehanizme, kakve jedinstvene kontaktne točke, e, kakve sustave možemo uspostaviti da to riješimo. I naravno radi se i o tome da e, kontrolu tržišta i sigurnost financijskih sredstava, da, da je to nešto što bude lako dostupno i malim i srednjim poduzećima. Prije svega želim pohvaliti što e, imamo sada kraće pristojbe plaćanja i pojednostavljene propise o računovodstvu, na primjer. Dakle, postoje područja gdje imamo napredak, ali mislim da moramo dosta poraditi na tome i da u sljedećem sazivu moramo se angažirati kako bismo stvorili nova radna mjesta. Hvala vam. Hvala gospodine Rubiga, ali prije nego što prepustimo riječ povjereniku, imate plavu karticu. Primate li pitanje od gospođe Tikal? Gospođa Tikal, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što je gospodin Rubik rekao, 2009. godine je pokrenut e, program od e, vrijednosti otprilike jedne milijarde eura za mala i srednja poduzeća i jedna od svrha tog programa je bila stvaranje radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Htjela bih pitati jeste li vodili računa o tom programu i o tome koliko je radnih mjesta otvoreno zahvaljujući tom programu. Hvala vam. Izvolite, molim vas odgovor. Hvala vam lijepa, gospođo Tika. Ja naravno smatram da prije svega na području Europskog ulagačkog fonda e, je ovdje dosta toga postiglo da se prije svega malim i srednjim poduzećima pruža nadoknada osobnog glavnog kapitala i osiguranje kapitala. E, vidimo da je ovdje novac koji je uložen donosi 25 do 30 puta više e, sredstava koje stoje na raspolaganju i to naravno stvara i nova radna mjesta. Jedna milijarda eura u tom području naravno nije mnogo. To je prije svega nešto što se gubi zbog e, odredbi Basel 2 i Basel 3 od banaka. A mislim da bismo u budućnosti trebali pripaziti na to da Europski ulagački fond dobiva i više sredstava sa europske razine. Hvala vam. Bardzo i przechodzimy do wypowiedzi w imieniu komisji. Pan... Hvala vam lijepa. U ime, povjeren, u ime komisije gospodin Tajani. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju Rubigu što nam je omogućio da zaključimo ovaj saziv razgovarajući o realnoj ekonomiji i o problemima s kojima se nosi 23 milijuna malih i srednjih poduzeća koja predstavljaju nosivi stup našeg europskog gospodarstva. Ova rasprava se odvija nakon napornog rada koji je obavila komisija u suradnji sa parlamentom, a na kraju smo uspjeli i uvjeriti vijeće da je Europi potrebna jedna industrijska politika kao što je i bio slučaj prilikom posljednjeg sastanka vijeća. Mala i srednja poduzeća su važan dio gospodarstva. Naravno, tu imamo i velika poduzeća, ali mali, bez malih poduzeća i bez obrtnika i, i slobodno zaposlenih ljudi, samo zaposlenih ljudi ne možemo danas sačuvati razinu zaposlenosti. Što trebamo učiniti? Pa ja smatram da je jedna od velikih prepreka koju treba ukloniti je ona koja se nalazi na pristupu jedinstvenom tržištu. Tek 26% malih i srednjih poduzeća posluje izvan vlastite zemlje, a još manji postotak izvan Europske unije. Dakle, trebamo zadati jednostavnija pravila, rasteretiti sa administrativnog stajališta ta poduzeća i također ukloniti sve prepreke koje onemogućuju malim i srednjim poduzećima da posluju. Ovaj dokument o industrijskom oporavku koji je osvojila komisija je prihvatilo i vijeće i govori o tri zakonodavne inicijative koje će trebati poduzeti komisija, odnosno kako oživjeti poduzeća, zatim jedan mjesec za e, davanje dozvola za poslovanje i jedan mjesec e, vremena za razrješavanje pravnih sporova. Također imamo tu i program e, Refit koji nam omogućuje da uklonimo neučinkovite mjere. Također komisija će u lipnju podnijeti priopćenje o provedbi inicijative Refit također će održati javno savjetovanje kako bismo e, čuli i mišljenje javnosti o tome. Osim toga će komisija objaviti analizu kojom će se pratiti inicijative Unije kako bi se smanjila to opće rečenja putem zakonodavstva i njegove primjene u državama članicama. Gospodin Rojevih je u svojem izlaganju posjetio na top 10 administrativnih opterećenja koja smo ustanovili tijekom javne ankete i naravno to treba pojednostavniti. E, smanjili smo troškove za e, mala i srednja poduzeća kad je riječ o administrativnim poslovima od 35 do 90%. Također e, pri Europskoj agenciji koja se bavi ričom imamo također i Europskog veleposlanika i uveli smo mjere pojednostavljenja za šest zakonodavnih instrumenata o zaštiti podataka za javna ulaganja i tako dalje i također Također sada uspostavljamo one stop shop kako bismo pojednostavnili PDV postupak za prekogranično poslovanje. Pozvali smo sve zemlje članice da sustavno primijene e, načelo Think Small First, naročito u svim zakonodavnim inicijativama kako bismo zaštitili mala i srednja poduzeća i mrežu, e, mreža e, malih i srednjih poduzeća je sada u vrlo operativna i svaka zemlja članica je poslala svog e, zastupnika koji e, radi na provedbi Small Business Act i e, ta se mreža sastaje pod nadležnošću mojeg glavnog direktora u, u mojem resoru. No, Želim naglasiti također da oni koji se zalažu za smanjenje birokratizacije ne bi se trebali onda povlačiti kada treba to isto i djelovati. Dakle, riječi uvijek ne slijede dijela i doista boze on zemlje članice da provedu riječi u dijela. Još jedna važna tema je pristup e, kreditu. Kao što znate, još jednom u proračunu imamo 150 milijardi za industrijsku politiku, 100 milijardi u regionalnim fondovima, 40 za obzor 2020. za inovaciju i istraživanje i 2,5 milijarde za ko, iz Kozme, a to je paket koji je namijenjen podizanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a tome imamo zahvaliti i uskoj suradnji između parlamenta i Europske komisije i zato želim e, upravo večeras zahvaliti parlamentu na pruženoj podršci prijedlozima komisije budući da smo ipak e, išli u istom pravcu. Gospodin Rybih je također u svojem izlaganju podsjetio i na samozaposlene osobe. Evo prije nekoliko dana smo pokrenuli akcijski plan e, za samozaposlene osobe koje komisija smatra pravim poduzetnicima. Imamo dokument koji je posvećen poduzetničkom duhu i po prvi puta smo izdvojili samozaposlene osobe kao poduzetnike. Ovaj akcijski plan predviđa da samo osobe mogu sudjelovati u svim europskim natječajima, mogu pristupiti europskim sredstvima i fondovima kao i sva mala i srednja poduzeća. Znači to je važna novina koja izlazi u susret onima koji proizvode i otvaraju radna mjesta. Znate koliko mi je stalo do primjene direktive o zakašnjenim plaćanjima. Ja sam trebao vrlo strogo nasupiti i prema mojoj vlastitoj zemlji, ali ne vjerujem da državljani ne bi tre, odnosno, mislim da trebaju državljani imati primjer javne uprave, odnosno države trebaju izvršavati sve svoje obveze prema dobavljačima na vrijeme i u roku. Još nešto što smo e, sa pozitivnim ishodom završili je e, proces Basel 3. Želim e, vam zahvaliti što ste pružali podršku u uvođenje tog procesa koji će omogućiti kreditiranje malih i srednjih poduzeća do milijun i pol eura na lakši način. To je i pitanje pristupa međunarodnim tržištima a također misije za rast koje sam organizirao i izvan i unutar Europske unije mislim da će pomoći naročito malim i srednjim poduzećima da nastupe i na međunarodnim tržištima. Znači podsjećam da samo 13% malih i srednjih poduzeća posluje izvan Europske unije, a mislim da je to pogrešno naročito kada je riječ o kvaliteti proizvodnje i same kvaliteti poslovanja naših malih i srednjih poduzeća. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Andres Barea, ali gospodin Andres Barea, dakle mislim da on nije ovdje. Prelazimo on na, gospođu Karin Kadenbach. jedna minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine Pomeniće. Mogu se nastaviti na ono što ste rekli. Lijepo je čuti da će sada biti olakšan pristup financijskim sredstvima, pristup kreditima i e, iz perspektive odbora regije moramo isto tako reći da je vrlo nužno ne samo stvoriti poduzeća, već i sve one podržati koji nose u sebi poduzetnički duh, njima pružiti sve moguće mogućnosti. U okviru Europskog strukturnog fonda za to imamo mnoge mogućnosti. Dakle, najbolje informacije pri osnivanju tvrtki, pri umrežavanju, pri pristupu e, financijskim sredstvima pri pristupu novim tržištima kao što ste rekli i isto tako treba reći da nije samo o broju novostvojenih poduzeća. Broj je o onim poduzećima koji prežive prvih pet godina postojanja koji se uspiju ustanoviti na tržištu i e, to je vrlo bitno u ovo doba kada imamo visoku nezaposlenost, posebice nezaposlenost na mlade, dakle da oni stvore plodno tlo za zatim dodatno zapošljavanje, za zapošljavanje prije svega mladim, mladih ljudi i to je ono što moramo pružiti tim poduzećima. Hvala. Dziękuję bardzo. Mówcy w imieniu grup politycznych. Hvala lijepa. Sada u ime klubova zastupnika, gospođa Isaja. U EU uniji je poduzetništvo doista nosivi stup europskog gospodarstva, a to je nešto što se i povezuje sa porezom, odnosno poreznim prihodima i promiče rast. Mi smo razmotrili ovaj okvir i okruženje, a novi mm, programi poput akcijskog plana za mala i srednja poduzeća i od 2020. su pozitivni. Ako sagledamo nacionalnu razinu, vidjet ćemo da u zemljama članicama nisu dostupne sve podrške i potpore za mala i srednja poduzeća. Neka mala i srednja poduzeća postavljaju upravo te zahtjeve. Postoji program Refit koji je izvanredan. Osnivanje poduzeća je nešto što treba olakšati sa administrativnog stajališta i tu zapravo treba se koristiti načelom od stop shopa. I još se uvijek nalazimo u gospodarskoj krizi i unatoč činjenici što imamo mješoviti kapital i poslovne anđele i što već još uvijek pristup kreditiranju je najvažniji izvor financiranja za mala i srednja poduzeća. Hvala. Gospodin Bakar ima riječ. Ova rasprava se odvija u pravom trenutku. Svi znamo ko su važna mala i srednja poduzeća za naše gospodarstvo. U Europskom parlamentu možemo poduzeti nešto u određenoj mjeri, ali mnogo toga je na zemljama članicama. Recimo, obrazovanje i profesionalno usavršavanje ne samo za one koji žele otvoriti poduzeće, nego i za one koje se žele zaposliti u malim i srednjim poduzećima. Imamo visoku nezaposlenost mladih e, u Europskoj uniji, a ipak e, poduzeća ne uspjevaju popuniti otvorena radna mjesta. Dakle, moramo bolje uskladiti potražnju i ponudu na tržištu rada. Ponekad ovdje u Europskom parlamentu moramo uvidjeti koja je naša veza sa malim i srednjim poduzećima i u suradnji sa komisijom trebamo provjeriti učinak europskog zakonodavstva na mala i srednja poduzeća. Tu je i pitanje financiranja. Poduzeća trebaju rasti, ulagati i trebaju raspolagati odgovarajućim instrumentima za to ne samo kroz banke nego kroz tržište kapitala. Više ćemo u narednim godinama trebati posvetiti pažnje tome kako bi mala i srednja poduzeća imala pristup financiranju od banaka, ali isto tako i drugim oblicima financiranja. I to mora biti također jedan od naših ciljeva. Hvala. Gospođa Kristina Moro, ima riječ. vagyunk a teremben, ez egy Hvala gospodine predsjedniče. Vidim da Postoji veliko zanimanje za ovu temu. E, ovdje imamo 24 prisutnih zastupnika, to je stvarno odlično. Kada govorimo o malim i srednjim poduzećima, onda govorimo o istomenoj stvaranju mjesta i nadam se da će jednog dana političari u Mađarskoj razumjeti da se tu ne radi o dvije odvojene teme. Stvaranje radih mjesta, to ne znači da bi Mađari trebali raditi za međunarodne kompanije bez ikakvih prava i e, sa doista minimalnim plaćama. Svajanje radnih mjesta to zapravo znači da bismo trebali ljudima pružiti priliku naći pravi posao. A to sve bi trebalo služiti time da Mađari postanu pravi građani kao i svi drugi. Htio bih vam reći nešto o točci 54. ovog teksta gdje se govori o mogućnostima za poduzetnike i činjenica da bi poduzetnici trebali imati e, više informacija što se tiče e, mogućnosti za financiranje, treba dati novac onima kojima je to potrebno. Hvala. bardzo e, Hvala. Ispričavam se, ali nemamo dovoljno vremena, već kasnimo, tako da ćemo sada započeti sa spontanim javljanjem za riječ. Gospođa Monika Pajana Jotova ima riječ. Predsjedatel, pozdravljam gospođa McIntyre za doklada upisvaš biz... Hvala gospodine predsjedniče. Želim čestitati gospođi McIntyre na njenom izvješću i to na tome što je opisala poslovno okruženje u Europi i um, čini se da moramo poticati poduzetnički duh. Ako želimo da se on razvije u Europi, onda moramo za to stvoriti potrebne preduvjete. Zbog straha od neuspjeha, zbog e, velikih administrativnih prepreka, samo 17% e, mladih u Europi misle da za to imaju potrebne kvalifikacije. Ovo je vrlo bitno i znači isto tako da trebamo imati prave informacije, da trebamo imati dobre informacije o najnovijim tehnološkim dostignućima na ovom području.

Sadašnja gospodarska klima zahtjeva da pomno razmotrimo kako možemo usvoriti radna mjesta i rast, a ovo izvješće doprinosi ovoj raspravi sa već naglasak na poduzetništvo, a to ja zagovaram već odavno i smatram da već dva desetljeća to treba i uključiti obrazovanje. Također to vrijedi i za stvaranje okruženja za mala i srednja poduzeća, naročito ako razmotrimo zakonodavno opterećenje kojim namećemo. No, e, nažalost, e, neki u ovom domu naročito nastoje ukloniti pozitivne strane ovog izvješća, naročito smatraju zeleni da e, ne treba se posvetiti pažnja temeljnim vještinama, niti da ćemo na ovaj način pomoći stvaranju radnih mjesta. A socijalisti ne smatraju da ovakvi sporazum bi trebali podvrgnuti demokratskoj kontroli. Trebamo imati Europsku uniju koja je učinkovitija i ima bolje zakonodavstvo, znači trebamo uključiti u to sve pozitivne elemente ovoga izvješća. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Ramsdorf ima riječ. Hvala, ja želim upitati povjerenika Tajanija, odnosno zamoliti ga, da nas izvijesti u financijskim instrumentima koje bi htio iskoristiti kako bi popunio ovaj, ispunio ovaj jaz između činjenice da mala i srednja poduzeća stvaraju 70% radnih mjesta, i činjenice da one imaju samo 4% udjela u istraživanju i razvoju. Mislim da je to jaz koji treba ispuniti i to je jedna proturječnost koju trebamo ukloniti. Također, to treba pripisati lošoj tehnološkoj opremljenosti malih i srednjih poduzeća. Dakle, pitam se koje financijske instrumente u budućnosti predlaže gospodin povjerenik. Gospođa Sinclair ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja pohvaljujem gospođu McIntyre na etičkom pristupu u ovom izvješću i s njome dijelim želju za većom uspješnošću malih i srednjih poduzeća, naročito kada je riječ o stvaranju radnih mjesta. U Velikoj Britaniji ona stvaraju 43% e, radnih mjesta, to je najveći postotak. No, treba vidjeti kako ćemo to ostvariti. Ona očito smatra da to možemo e, upravo učiniti kroz Europsku uniju. Možda je to jedna od nada konzervativne stranke za reformom. Mislim da to nije vjerojatno. Kada smo bili u Birminghamu 2009. godine, Savez malih poduzeća je na svojem manifestu istaknuo slogan molim vas bez više zakonodavstva u Europskoj uniji, smanjite birokraciju. Gospođo McIntyre, dok ste bili ovdje, vi ste uspjeli ukloniti samo jedan dio te birokracije. A, gospodine bih e, je to nazvao pozlačivanjem europskog zakonodavstva, prerevnim provođenjem. Hvala. Dopustite mi da zamolim gospodina Tajanija da zaključi raspravu. Hvala gospodine predsjedavajući, evo samo e, vrlo kratko jer e, čini mi se da imamo opći sporazum o važnosti koju, i u narednim godinama trebamo pridavati malim i srednjim poduzećima kako bismo prevladali krizu i omogućili našim e, mladima da nađu radna mjesta. Evo samo ću se svrnuti na ovo pitanje o pristupu u kreditiranju malih i srednjih poduzeća. Dakle, mi smo odlučili izvojiti 150 milijardi za politiku industrije i poduzetništva, znači kao što sam rekao 100 milijardi iz regionalnih fondova, 40 iz obzora 2020 i preostalo iz programa kozme Kada je riječ o obzoru 2020. upravo je parlament odlučio da se 20% tih sredstava izdvoji za mala i srednja poduzeća. Imali smo i bitku koju smo vodili za kozme i također za internacionalizaciju poduzeća i venture capital, naročito u korist malih i srednjih poduzeća. Imamo tu i veliki paket koji je predložila Europska komisija zajedno sa Europskom bankom za investicije, koji je međutim naišao na otporu vijeću i blokadu, jer vrlo često e, se pravi odgovorni skrivaju iza toga. Dakle, ja sam eh, prije spomenuo neke zemlje članice koje se žale na preveliku birokratsku opterećenost eh, koja dolazi od Europske unije. A onda kada mi pokušavamo smanjiti to opterećenje, te zemlje koje se zalažu za eh, borbu protiv birokracije brane tu istu birokraciju i to opterećenje. Dakle, kao što sam rekao, taj paket mjera je naišao na blokadu u vijeću, u vijeću i mi ćemo morati se nastaviti i zalagati za taj prijedlog Komisije i Europske investicijske banke, zato jer će to uvelike olakšati život malim i srednjim poduzećima. Gospodine predsjedavajući, mislim da je ova rasprava još jednom pokazala kakav sklad postoji između parlamenta i komisije kada je riječ o zaštiti malih i srednjih poduzeća. Nećemo izaći iz krize samo ako budemo nastojali smanjiti javni dug, nego ćemo upravo izaći iz krize ako budemo pokazali da smo mi ti koji možemo poduprijeti realnu ekonomiju, razviti tržište rada i držati se onih e, temeljnih načela iz ugovora, a to je socijalna ekonomija tržišta. Dakle, to je e, samo jedno sredstvo, tržište je samo jedno sredstvo za provođenje socijalne politike, a socijalnu politiku ćemo provoditi ako budemo podupirali mala i srednja poduzeća, industrijsku politiku i tržište, jer ćemo jedino tako to otvoriti nova radna mjesta i izbjeći druge negativne učinke krize. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine povjereniče, a sada izvjestiteljica gospođa McIntyre, izvolite. Mislim da smo u ovoj raspravi čuli nekoliko ključnih napomena. Prije svega da poslovni subjekti, mala i srednja poduzeća moraju imati informacije o tome kako doći do toliko potrebnih financijskih sredstava, primjerice putem web portala ili one stop shopova, odnosno informacija koje mogu dobiti na jednom mjestu. E, drugo, e, gospodine Rubik, vama sam osobito zahvalna što ste e, spomenuli da je ono što nam je potrebno naučiti ljude kako da postanu poduzetnici. Zahvaljujem gospođi Banjatovoj na njezinoj inicijativi e, kojom je predložila da Europska unija proglasi godinu poduzetništvu i jednako tako gospođi e, Tomašić koja je tražila da se smanji birokracija i birokratski nameti kako bi se omogućio napredak poslovnih subjekata u Hrvatskoj. To je dakako iznimno važno. Naravno, na nama kao zakonodavcima je da smanjimo birokraciju i opterećenje za poslovne subjekte. Ako ste vi mali poduzetnik, vi se čitav dan bavite svojim poslom, a nakon toga morate biti i računovođa i stručnjak za kadrovska pitanja i pravnik i sve ostalo. Na nama je da im omogućimo da se bave svojim temeljnim poslom, da stvaraju bogatstvo i da mogu zaposliti još ljudi. E, stoga predajem e, parlamentu naše izvješće. Nadam se da se svi možemo ujediniti u pozivu, da se smanji birokracija, da se omoguće prilike za poslovne subjekte i da se omogući našim poduzećima da budu uspješna. Hvala. Hvala vam lijepa.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 Izvolite. Gospodine predsjedavajući, samo bih htio pitati kolikom broju ljudi niste dali riječ e, pod ovom točkom dnevnog reda koji su se spontano javili za riječ. Mislim da je ovo vrlo važna točka dnevnog reda i oni koji su htjeli govoriti mislim da su trebali govoriti. Obično se žalite da nema dovoljno ljudi u, e, u dvorani tijekom sjednice. Naravno, ako je to golemi broj ljudi, jasno mi da niste mogli svima dati riječ, no nadam se da ćete nam reći koliko je to ljudi. E, gospodine Kelly, kao što se vjerojatno sjećate, pravilo je da najviše pet ljudi može se spontano javiti za riječ. E, to je e, bilo pet ljudi koji su govorili od devet koji su se javili. Žao mi je što vi niste bili prvi iz svoje kluba zastupnika koji se javio za riječ. Sada idemo na jednominutne govore. Gospođa Bauer, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospođa Malena Edvik, jedna mađarska građanka, je već pod sudskim postupkom eh, zadnjih četiri godine.